E, na rasporedu su izjave e, vijeća i komisije e, u vezi s pripremom svjetskog humanitarnog sastanka na vrhu. Gospođa Henis Plašert ima riječ. Počet ću time da kažem da po mom mišljenju sastanak na vrhu prilika koju ne smijemo propustiti E, zaključci o humanitarnom e, samitu e, o tome su se, se složio vijeće i predsjedništvo. To je zajedničko stajalište Europske unije i država članica. S time se slaže i komisija i služba za vanjsko djelovanje. Vijeće bi želilo da taj summit bude uspješan E, Nizozemska ima sada izaslanika na ovom svjetskom samitu. To nam je omogućilo da se povežemo sa UN-om, humanitarnim organizacijama, državama članicama i dionicima da spomenem neke od najvažnijih stvari koje bi države članice željele da sami riješi. Željeli bismo da zajednica, svjetska zajednica se opredijeli za humanitarnost e, e, dijeljenje problema. Moramo se pozabaviti e, korijenima humanitarne krize moramo nastojati riješiti e, sporove e, i oružane sukobe mirno a spriječiti nove e, moramo okupiti sve zaračene strane svi moraju poštivati međunarodno humanitarno pravo ponovit ću ono što sam rekla pred dva tjedna u briselu E, kršenje e, poput napada na bolnice i škole e, su neprihvatljivi. Biti će ključno da međunarodno humanitarno pravo bude naš prioritet. Moramo jasno progovoriti protiv ozbiljnih kršenja. Poštivanje međunarodnog humanitarnog prava stavlja e, ljude u centar akcija. E, moramo se maknuti od e, pisaćih stolova i otići na teren. Moramo iskorijeniti nasilje na rodnoj osnovi. Željela bih reći da žene ne smijemo smatrati samo žrtvama, već ključnim partnerima u svim fazama Eh, humanitarnog ciklusa. Eh, vjerujemo također da trebamo više učinkovitosti, to možemo postići inovacijama. Inovacije u financiranju humanitarnih akcija, poticanja novih tehnologija, novih partnerstva. Kao primjer ovog posljednjeg, eh, Nizozemska je jedan osnivača zajednice za inovacije koja će se lansirati u Istanbulu Nešto ću reći o humanitarnom financiranju. E, Nizozemska i druge e, zemlje članice su među 50 e, najvećih donatora za humanitarne svrhe. To humanitarno financiranje mora biti učinkovito i koncentrirati se na 15 glavnih humanitarnih organizacija. Mi smo bili do, domaćini e, u veljači e, jednog sastanka tih organizacija. E, razgovaramo sa Svjetskom bankom o transparentnosti humanitarne pomoći. e, E, posljednji šerpa sastanak koji će domaćin biti Švedska e, e, je uspješno završio. Vijeće bi željelo vidjeti što više donatora za humanitarne akcije. I na kraju bih htjela zahvaliti parlamentu na interesu, na vašim smjernicama i savjetima E, sudjelovanje ovog doma e, jasno pokazuje vašu opredjeljenost i angažiranost. E, radujem se ovoj raspravi, želimo čuti više o onome što vi očekujete od humanitarnog samita. Hvala. Hvala lijepa, a sada riječ ima gospodin Kristos Stiljanides za komisiju. Dragi kolege, dragi prijatelji, draga gospođo ministrice, 12 nas dana dijeli od humanitarnog samita. E, to je jedinstveni e, samit, jedinstvena prilika da e, dovedemo do značajne i trajne razlike. Povijest nam daje jasan signal da humanitarna pomoć zahtjeva kolektivnu akciju. Summit je došao u pravo vrijeme E, izazovi s kojima se suočavamo su ogromni. Prošle godine humanitarna pomoć e, je pomogla e, preko 100 milijuna ljudi. Raseljena lica su, sada govorimo o milijunima takovih ljudi koji su raseljeni. Milijuni su morali napustiti domove radi klimatskih promjena i oni e, izbivaju iz svojih domova dulje nego ikada. Način na koji e, reagiramo na te potrebe nije više održiv. Ljudi u krizi moraju živjeti dostojanstveno, a ne samo primati pomoć. E, ne možemo imati business as usual E, humanitarci moraju nastaviti svoj rad, e, rad u e, teškim uvjetima. Moramo privući i druge aktere kako bi humanitarni sustav bio učinkovitiji. Moramo spriječiti sukobe, smanjiti rizik elementarnih nepogoda. Nije tajna da smo imali e, veća očekivanja od e, rezultata samita. Međutim, nadam se da možemo u konačnici dati jasnu i jaku viziju za budućnost e, svijeta. Eh, agenda eh, za eh, humanitarnost je vrlo, un je vrlo dobra osnova za takav napredak. Evropska unija će dati svoj doprinos u skladu sa rezolucijom za koju je donio parlament u prosincu. Također želim priznati vaš doprinos formulaciji naših prioriteta i stoga e, mi je vrlo drago što su e, članovi e, parlamenta također pozvani na summit, da će oni tamo prisustvovati. Mi ćemo zajedno sa UN-om učiniti sve da vaša prisutnost bude viđena i značajna. Imamo nekoliko ključnih ciljeva Mm, e, zahvaljujem e, predsjedništvu na tome što je učinilo za to. Prvo, e, pomanjkanje poštivanja međunarodnog humanitarnog prava je potpuno neprihvatljivo. Meta napada su civili, bolnice i škole se uništavaju, Civili su sada žrtve, to treba zaustaviti. Iz toga e, e, želimo ustanoviti osnovne standardne humanitarnosti koje treba poštivati. zagovaramo poštivanje e, međunarodnog humanitarnog prava. To treba ponovno utvrditi ovaj summit. Naročito e, pozdravljam nedavnu rezoluciju Europskog parlamenta e, o napadima na bolnice i škole. E, to odražava ovaj prioritet. Također želimo učinkovite, učinkovitije humanitarne akcije. Suradnja, a ne konkurentnost u akcijama E, trebamo više fleksibilnosti i predvidivosti financiranja. Moramo uključiti naravno i privatni sektor u to. E, s tim na umu mi e, sudjelujemo u raspravama i slijedimo rasprave skupine na visokom nivou za humanitarne akcije angažirat ćemo se još strateške s partnerima. U, naročito u situacijama e, trajnog um, života u izbjeglištvu tu trebamo biti naročito aktivni pomoći tim ljudima koji su raseljeni naša E, komunikacija o tome koju smo usvojili 26. E, travnja pokazuje tu našu angažiranost. E, pozabavit ćemo se tim ključnim problemima i očekujemo pozitivne rezultate, a očekujemo od drugih aktera da učine isto. E, na sametu je potreban politički angažman na najvišoj razini. To je od ključne važnosti. To mora utrti put za efikasan follow-up, jer e, samet neće biti samo kulminacija mjeseca rasprava i priprema, e, već i početak transformacije međunarodne humanitarne pomoći. E, kroz provedbu naših angažmana i obveza. Hvala. Hvala gospodine povjereničene. A sada će e, govoriti e, politički klubovi. Gospođa Zaborska nije ovdje, pa ćemo čuti gospodina Gerero Saloma. Ima tri minute. Izvolite. Eh, Hvala lijepo. Ja sam eh, htio reći da ovaj sastanak na vrhu dolazi u nezgodno vrijeme. Dionici poput ovog parlamenta imaju teškoće kada je riječ o njihovoj zastupljenosti na ovom sastanku na vrhu u Istanbulu, ali to dolazi u jednu ruku i u pravo vrijeme, zato što upravo sada Imamo čitavu seriju humanitarnih kriza od Iraka do Sirije, Srednjoafričke republike, Jemena, Ukrajine, u drugim dijelovima i regijama svijeta. Imamo izuzetan broj e, raseljenih osobama, spomenje se brojka od 120 milijuna koji, ljudi koji dolaze iz 37 različitih zemalja, a polovica su djeca. Imamo doista e, potrebu dati pomoć ovim ljudima. Osim toga bilježimo e, sve veća kršenja humanitarnog djelovanja, napade na strukture, na dionike. Došlo je zato vrijeme da se apelira, da se pokušaju dokinuti te humanitarne krize u svijetu. Postignuli smo konsenzus na globalnoj razini, na razini regionalnog dijaloga. Komisija i predsjednica vijeća iskazali su mišljenje kojima se, kojim se ogleda taj konsenzus. Međutim, kada je riječ o preuzetim obavezama, mm, vidimo nešto manje odlučne stavove. Predstavili smo prioritete, vidjeli smo koji su prioriteti komisije, parlament je tu komisiju podržao, izradio izvješće kojim se traži globalni konsenzus o humanitarnom djelovanju i tu smo tražili da se zaštite, da se na osnovi e, razvojnih politika nešto poduzme. Tražili smo i značajniju ulogu lokalnih dionika, tražili smo dijalog sa izbjeglicama, tražili smo i značajna financijska sredstva i pritom nismo suma smetnuli ni žene i prava žena. Želim da eh, sastanak u Istanbulu bude prvi korak i da nakon toga zemlje članice i komisija preuzmu obaveze u potrazi za pronalaženjem zajedničkog pristupa u humanitarnoj pomoći i da objedine e, humanitarnu pomoć i razvojnu pomoć, da to bude preuzimanje obaveza i da se također pozabavimo pitanjem kršenja ljudskih prava. Dakle, Istanbul treba biti prvi korak kako bi se dostojanstvo ljudi ponovno zaštitilo. Hvala, zastupnik Demes Maker ja oorlog milieurampen voedselonzekerheid zijn en blijven oorzaken van sukobi elementarne nepogode mm, to su katastrofalni događaji sa tragičnim posljedicama milijuni ljudi traže pomoć Sirija, Jemen, Burundija ali i sama Turska ironija sudbine upravo Turska će ugostiti ovaj sastanak na vrhu, vidimo na dijelu represivnu politiku Erdogana naspram Kurda, zato apeliram na zemlje članice da se tijekom e, sastanka na vrhu založe za prava tog dijela stanovništva. Svi se slažemo da se stvari moraju promijeniti, zato što je potrebno izdvojiti dodatna sredstva, ali potrebno također više učinkovitosti i moramo naučiti na osnovu prošlih grešaka. Od ključne važnosti je ovdje koordinacija na razini lokalnih nevladinih organizacija, a i ne, privatni sektor tu može pružiti dodatnu vrijednost. Također premalo pažnje se ulaže u prevenciju, a pomoć e, i izgradnja su nakon to, pomoć obnova su nakon toga puno, puno skuplji. Potom tu je davanje pomoći koje mora biti povezano sa ispunjavanjem preduvjeta vezanih uz politička i sigurnosna pitanja. Gospodine, eh, gospodine povjereniče, eh, ministrice, ovo obećanja se moraju pretočiti u konkretne programe. Slažem se s onim što je rečeno, eh, ne smijemo ostati nemoćni, moramo početi djelovati. Hvala lijepo, zastupnik Gurens, dvije minute, izvolite. Hvala predsjednice. E, kogod e, ide na samite, e, uvijek prisustvuje ceremonijama samozadovoljstva umjesto da se ublažavaju humanitarne krize. Trebamo Eh, se suočati sa tri dramatična aspekta koji će biti hipoteka eh, samta u Istanbulu. U prvom redu eh, sigurnost koje liječničke skrbi koja je ugrožena. Sve viš, drugo, sve više žarišta kriza E, e, treće, pomanjkanje učinkovite pomoći e, država, uključivši Evropske unije. Liječničke misije su sve više ugrošene u područjima skup, sukob E, e, države koje će biti predstavljene u Istanbulu moraju e, stati na kraj takovim kršenjima humanitarnog prava mi e, nismo još do sada dali pravi odgovor. Moramo pokrenuti diplomaciju, moramo imati najbolju moguću diplomaciju. Države članice koje sudjeluju na e, Istanbulskom samitu toga moraju biti svjesne. E, treba stalno objavljati programe jer se programi jednostavno ne provode E, to je već pitanje vjerodostojnosti. E, toga se također trebaju sjetiti države članice. E, moramo, ne smijemo govoriti da svi drugi rade manje od država članica. To nije dobar odgovor. Naša nada je u angažmanu predsjedništva i želimo Hristosu puno sreće. Gospodin Urban ima riječ za GUE. Imate jednu minutu. Señorías, eh, por desgracia las Hvala lijepo. Humanitarne krize su sve češće. Ne uzrokuju ih samo klimatske promjene ili klimatske katastrofe, već e, političko djelovanje, ratovi, pa možemo to usporediti sa situacijom zatvaranja granica pred e, ovim kolonama izbjeglica. To je dovelo do križnog, kriznog žarišta na našim granicama. I zato smo sumničavi kada je riječ o pravom ishodu ovog samita. je veze ima humanitarna pomoć, e, razmišljanje o saniranju posljedica kada i sami svojim djelovanjem produbljujemo krizu. Ideja ovog sastanka na vrhu je dobiti inspiraciju za e, djelovanje u Europi, a i poboljšati odnose s našim partnerom Turskom. Nema smisla davati nešto s jednom rukom, a s drugom rukom prihvatiti kršenje <laughs> ljudskih prava. Ukoliko želimo pronaći rješenja, to možemo učiniti još danas, još sutra. Moramo otvoriti sigurne puteve, omogućiti stvaranje humanitarnih koridora za izbjeglice. U suprotnom će naše ruke ostati uprljane s krvlju. Hvala lijepo. Zastupnica Hautala, izvolite. Uh, president. Svjetski humanitarni sastanak na vrhu bi mogla biti prva prilika da se potvrdi važnost međunarodnog humanitarnog prava i mogla bi isto tako poboljšati poštivanje istoga. No pogledajmo što se ovdje događa. Izražena sumnja u razinu ambicioznosti ovog samita i doista se nadam da će Europska unija učiniti sve što može da se ta razina ne snizi. Dobre zamisao da se sve dionike okupi oko stola, no radi se ipak o državama koje se moraju na obvezujući način posvetiti poboljšavanju situacije. Liječnici bez granica su sa raz, razočaranjem izjavili da se povlače sa samita zbog toga što e, države članice ne žele osnažiti svoju posvećenost podržavanju humanitarnog e, zakonodavstva koje se bavi izbjeglicama, a 75 bolnica koje oni vode su proteklih godinu dana napadnute. To je upravo skandalozno. Sve veći napad na škole i bolnice užasavajući je primjer e, indiferentnosti naspram međunarodnog humanitarnog prava. E, civilna struktura, napadanje civilne strukture upravo je e, ratni zločin. Nepristrana humanitarna pomoć i potreba za hitnim reagiranjem moraju, se, moraju biti pitanja koja će se riješiti na ovom samitu. Poboljšanje ranjivih skupina poput žena, djevojčica i drugih također bi trebalo biti u samoj srži ovih razgovora. Zahvaljujem u ime FDDA, zastupnik Longren. Hvala vam. Po prvi puta u povijesti održava se svjetski humanitarni samit. Sama zamisao dobra je, no lokacija je Turska to očito pokušava pokazati bliske veze između Turske i Europske unije. Turske koja ne podržava demokraciju, niti ljudska prava, niti slobodu izražavanja. Turskoj koja je zapravo sastavni dio Azije, a ne Europe i koja prisiljava Angelu Merkel da pred sud izvede komedijaša. Turskoj koja je u zatvor pri nekoliko dana stavila nizozemskog novinara koji se jednostavno želi vratiti kući nakon praznika i prije par godina e, rečeno je da je prije par godina izdao neki tweet koji je kritično spomenuo gospodina Erdoana. Čini se da u Turskoj višta nije besplatno. Zahvaljujem u ime NFA, zastupnik Bonano. Hvala predsjedavajućoj. Ja sam htio povjerenika nešto priupitati. Koliko stoji taj summit e, koji se želi pomoći siromašnim zemljama? Jer svaki put se puno priča, a 80% onoga što se zaradi ide na troškove prezentacije, na plaćanje birokrata, a kada je riječ o pomaganju, konkretnim pomaganju ljudima, jako malo ostane od onoga što se prikupi. Koliko košta, gospodin povjereniče, ponovno vas pitam, ovaj summit gdje svi dolaze i kamo svi odlaze u Tursku? Znamo koliko je demokratična Turska sa Erdoganom na čelu po meni je on diktator i točka. Ona neka vrsta Hitlera 2000-ih. To vam je nalik situaciji kao da sad uzmete neke narkomane i da kao nadzornika date Pabla Escobara šefa narkokatela u Kolumbiji. Pa vi radite istu stvar. Ukoliko postoji zemlja gdje niste smjeli organizirati ovaj summit, onda je to upravo Turska. Što vi radite Govorite u navodnicima o ovoj drogi i zovete Pablo Escobara. Pa svaka čast, zaista radio, odlično obavljate svoj posao. I objasnite građanima i ljudima koji su ovdje kamo bacate sav taj novac, jer ga sigurno ne dajete ljudima. Sve to vi pojedete. Zastupnik Štijer na jednu minutu. Predsjednice, gospođo ministrice, gospodine povjereniče,

Hvala. Nadam se da će na ovom sastanku na vrhu Europa pronaći samu sebe, da će opet biti protagonist kada je riječ e, o solidarnosti, naročito u kontekstu prisilnih migranata i izbjeglica, mislim pritom na najranjivije skupine, na mlade i na djecu. Zato smo u SID-u pokrenuli kampanju SID, e, kampanju Eduka koja se odnosi na izdvajanje novca za pomoć u ovoj situaciji. Koristim priliku da bih zahvalila povjereniku Stiljanidesu što je odgovorio na naše izvješće iz studenog i investirao 52 milijuna eura više u odnosu na prošlu godinu. I što će s nama biti u Rimu idućeg tjedna kada se u Italiji bude pokrenula naša kampanja. U mm, globalnom kontekstu obrazovanje ne smije biti u drugom planu, već treba biti ključni dio prihvata, prevencije, prevencije nasilja, dakle jedna vrsta E, investicije u mlade i u njihovo obitelji, ali predložili smo i stvaranje humanitarnih koridora, to smo nazvali obrazovni koridori, to se odnosi na studente koji bježe pred nasiljem. Važno je da talijanska vlada, njemačka, sada možda i španjolska, da će na svojim sveučilištima prihvatiti studente izbjeglice. Hvala. Gerike, jedna minuta. Hvala predsjednik. Za 13 dana počne e, svjetski humanitarni sastanak na vrhu e, e, u u Istanbulu. Mi u tome sudjelujemo. Želim da tamo govorimo otvoreno o ljudskim pravima. Ne smijemo prihvatiti da ljudi poput Erdogana se prikazuju na suncu ovakvog samita moramo govoriti o ograničenim pravima, ograničenim slobodama u Turskoj. Govorimo o genocidu i odgovornosti koju snosimo za to. Mi moramo podsjetiti svijet na to da najbolji ciljevi ne donose ništa ako nema odlučnosti. Na tome se mjeri ovaj summit Eh, moramo se boriti protiv svjetskih patnji, sukoba, moramo ulagati u čovjetnost, moramo biti konkretni. Eh, eh, želimo pragmatičan summit. Hvala. Gospođa Vecera ima jednu minutu. Hvala vam, zahvaljujem svima što ste danas ovdje, povjereniče Napad na humanitarne organizacije strukture u proteklim godinama je porastao 2015. Liječnici bez granica su eh, rekli da je došlo do 75 takvih napada. Prošli tjedan poginulo je 30 ljudi u jednom takvom napadu koji nije bio slučajnost. Dakle, postoje određeni kodeksi ponašanja, kao što je francuski ministar vanjskih poslova rekao, radi se o zločinu protiv čovječnosti, o ratnom zločinu. I ovaj humanitarni summit po prvi puta u povijesti doista može i mora dati zajednički eh, odgovor na pitanje nekažnjavanja. Treba provesti humanitarno pravo i zaštitu humanitarnih radnika koji moraju biti suština humanitarnih aktivnosti diljem svijeta. Oni kojima želimo pomoći ovise o tome i kao Europska unija imamo obvezu podržavati ova prava, upotrebiti sav utjecaj koji imamo u Europi kako bi se privelo kravu, kraju ovakvo neprihvatljivo ponašanje. Zahvaljujem zastupnik Fran Culika. Plavi karton ste digli, no prvo ćete dobiti riječ. Prihvaćate li svejedno? Dakle, nije to u potpunosti u skladu sa pravilima. Dobit ćete sada riječ. Zastupnik Korao. Hvala lijepa. Pred e, izglasavanje e, izvješća kolege Gerera Saloma pred ovaj e, summit priznali smo da je ovo dobro stajalište koje može osigurati Europskoj uniji ulogu protagonista na ovom sastanku za pokret pet zvjezdica je važno da se dokine nedosljednost, da se počne suradnja sa poštenim vladama. Oni će moći e, napraviti mea culpa i početi se baviti ovih humanitarnim krizama. Moramo se prisjetiti da 80% kriza stvaraju isti ovi dionici koji vele da žele riješiti probleme. Nas ovom samitu će sudjelovati zemlje poput Saudijske Arabije, koju, koju, smo, koju su naoružali Evropljani i ona je prvi razlog za humanitarnu katastrofu u Jemenu. Prisjetimo se napada na bolnice, veći napada, napade na e, spasioce, na e, dvostruke, trostruke napade. Povjereniku Stilinidisu su bih uputio pitanje. Htio bih da obeća narodu u Europi da ćemo mi preuzeti inicijativu kada je riječ o zemljama koje sudjeluju na sastancima ove vrste, poput Saudijske, a, poput Saudijske Arabije. Vi ste bili jako brzi, gospodine Korao, ili predsjedavajuća, zastupnik Venta. Dziękuję, pani Zahvaljujem, predsjedateljice. Podaci Svjetske banke pokazuju nam da je 250 milijuna ljudi trenutno vezano uz humanitarnu pomoć. Prirodne katastrofe i slični događaji upravo pogoršavaju ovu situaciju. Samit u Istanbulu usmjeri neka pokušaju pronalaženja učinkovitih rješenja za ovo pitanje. UN organizira cijeli niz humanitarnih konzultacija u tim regijama i moramo imati na umu da bi humanitarna pomoć trebalo biti posljednje sredstvo koje koristimo kada lokalni sistemi postanu preopterećeni. Zbog toga bi lokalni potencijal također trebao dobiti podršku. Trenutne krize dugoročne su naravi i zbog toga je ključno da se smanji jaz između trenutne pomoći koja se pruža te dugoročne razvojne pomoći. Nadam se da će ovaj summit također obratiti pažnju pitanje položaja žene, djeca i invalida. Predsjedateljica nema mikrofon. Imate plavi karton, e, gospodin Rubić ima plavi karton za vas. Gospodin Rubić ima riječ. Htio bih se zahvaliti kolegi Venti jer e, je za nas ključno pitanje kako možemo biti učinkoviti? E, pitanje je što možemo napraviti po pitanju e, nezavisnosti i e, obiteljskog života. Što ovdje može uraditi razvojna politika kako bi olakšala život obiteljima, kako bi povećala njihovu proizvodnost, na primjer. E, zahvaljujem na ovom pitanju, gospodine Rubik. Mi smo surađivali na ovom e, izvještaju o malim i srednjim poduzećima. To je e, najme ključno za izgradnju zemalja u razvoju ako e, dobro iskoristimo razvojne instrumente e, e, to jest ako dademo 0,7% našeg BDP-a onda ćemo još bolje moći pomoći na tom području. Nadam se da ćemo ići u tom smjeru i da ćemo uz pomoć našeg odbora još bolje pripremiti stvari. Zastupnica Valencijano, jedna minuta. Zahvaljujem predsjedateljice. Povjerenik je rekao da ćemo nastaviti pružiti svoj doprinos, no to nije dovoljno. Potrebno nam je mnogo više, potrebno nam je politička posvećenost sa resursima i nedostaje nam gotovo 40% onoga što je potrebno. Potrebna nam je odličnost, inteligencija. Istanbul će funkcionirati samo ukoliko dođe do znatnog iskoraka prema napred. Potpune promjene toka u kojem se kreće i isporučuje humanitarna pomoć. Jer gotovo svaki dan vidimo prijezir koji se pokazuje naspram humanitarnog prava jer ukoliko to želimo promijeniti e, moramo to učiniti sada u Istanbulu. Kada govorimo o razlici između života i smrti za velik broj ljudi E, moramo imati na umu i vjerodostojnost Europske unije na svjetskoj pozornici. Gospodine povjereniče, znam da to nije u vašem portfelju, no Europski parlament je u potpunosti isključen iz ovoga. Uspjeli smo dobiti samo e, jednu akreditaciju za naš cijeli dom da sudjeluju u raspravama. To je doista vrijedno žaljenja i zahtijevam da e, se to promijeni.

takva bi odluka bila strano neodgovorna i predstavljala bi ugrozu sigurnosti naih graana. zahvaljujem Pripartija. posjetio sam libanon gdje sam se sastao sa sirijskim izbjeglicama nitko od njih nije izrazio želju da se presele u europu već su se željeli vratiti svojim domovima u siriji kako bi mogli provesti određeno vrijeme u susjednim zemljama, dok neće biti sigurno vratiti se, moraju dobiti pristup osnovnim potrepštinama i sistem i stvarima poput obrazovanja, rada i medicinske skrbi. To je nešto što druge zemlje, uključujući Europsku uniju, mogu podržati kroz financijska sredstva. Svjetski humanitarni summit mora ga rezultat imati posvećenost svijeta da se pomogne izbjeglicama u blizini njihovih domova. Još jedan problem su obećanja pojedinih zemalja da će pomoći tijekom kriza, no to se nije dogodilo. Pogledajmo stvarni novac koji je dobio Haiti, Bali nakon potresa. Pogledamo i izbjegličke krize u našoj blizini dolazi do obećanja da se novac da, no ta obećanja potrebno je ispuniti. Ovaj prvi svjetski humanitarni e, summit mora doista dati rezultate, a ne biti samo razočaranje. Zastupnik Preda. Hvala predsjednice. E, e, komisija je utvrdila sedam prioriteta na humanitarnom području. Pitanje koje se sada postavlja jeste hoće li ovaj svjetski humanitarni summit e, preći od e, lijepih riječi na konkretne akcije. E, kao što, kao što je rekao gospodin Stilianides, to zahtjeva hrabrost. Moramo namaknuti više sredstava za humanitarnu pomoć. Druga stvar koju želim reći jeste E, humanitarna pomoć ide e, ruku pod ruku sa političkom akcijom. E, ne mislim da humanitarna pomoć može biti nadomjestak za političku akciju. to bi bila samo stigmatizacija Europe. Mi smo ponosni na to da smo najvažniji donator na području humanitarne pomoći. E, gospodin Lic ima riječ, e, poštovana predstavnice, povjeriniće, ovaj summit mora dati znak, signal. Živimo u svijetu u kojem e, su 52 milijuni ljudi pogođeni humanitarnom krizom. Zbog ratova ljudi bježe iz svojih domova polovica izbjeglica su djeca. Mm, e, mm, solidarnost možemo pokazati samo onda ako dademo dobar primjer humanitarne pomoći, dobar primjer za mogućnosti da nešto drugom e, na drugi način je e, inicijativa E, moje kluba da sada dademo 5% humanitarne pomoći za e, obrazovanje. Kao e, izvjestitelj u deveu ja sam zastupao to da dademo 26 milijuna eura više za obrazovanje. Sve države sudionice samita moraju posegnuti u džep i e, dati više sredstava za humanitarnu pomoć. Gospodin Kovačev ima jednu minutu. E, hvala lijepa predsjednice. E, povjereniče, svjetski humanitarni summit će dati okvir za humanitarnu pomoć. Više od 120 milijuna ljudi treba humanitarnu pomoć E, nadam se da će ovaj summit dati bolje rezultate nego svi e, sastanci na vrhu u prošlosti. E, kako financirati humanitarnu pomoć? Ja kao izvjestelj EPPA na mišljenje Komisije o ljudskim pravima i stalni izvjestitelj za glavnu skupštinu zagovaram e, veću angažiranost na suzbijanju terorizma, e, poticanje interkulturalnog dijaloga, e, financijska i humanitarna pomoć za temeljne vrijednosti, dostojanstvo, sloboda izražavanja, vladavina prava E, Turska se također mora e, pridržavati e, pravila, mora raditi za milijune ljudi koji žive u strašnim uvjetima u cijelome svijetu. Mi smo sada poplavljeni izbjeglicama. Svijet će se u Istanbulu sastati kako bi došao do specifičnih rješenja E, treba učvrstiti e, ulogu Europe kao humanitarnog e, donatora. Hvala predsjednice. Nadam se da će ovaj samat učiniti odlučne korake kako bi se identificirala rješenja za humanitarni sustav. Povjereniče, E, tu Europa mora pokazati svoje ambicije. Moramo doći sa stvarnim prijedlozima za stvarni e, humanitarni sustav u ovome svijetu. Kako bismo preuzeli punu odgovornost e, i iskoristili svaku priliku da humanitarnu pomoć učinimo učinkovitijom i manje opasnom. E, trebamo e, e, doći do konsenzusa dionika o konsenzusu, o sudjelovanju, o predviđanju rizika i o zajedničkom planiranju. Hvala. Hvala gospodin. Gospodina Daktus ima jednu minutu. gospođo predsjednice. Svjetski humanitarni samit u Istanbulu e, se događa u važnom trenutku. Što će e, e, delegati učiniti? Oni moraju bolje strukturirati humanitarnu pomoć. To je ključno za više od 120 milijuna ljudi koji trebaju humanitarnu pomoć u cijelome svijetu. Irak i druge afričke zemlje su jedne od najizloženijih e, riziku i nasilju. E, nema sumnje da više treba učiniti i u ovom kontekstu je važno istaknuti e, da razvojna pomoć mora biti povezana s ljudskim pravima. Jasan primjer toga je pomoć Eritreji a bez ikakvih zahtjeva za demokratske reforme. Treba iz toga izvući pouke. Komisija mora i dalje postaviti prioritete u europskoj suradnji. E, e, ljudski pravi moraju biti jedan od prioriteta. E, gospodin Silva Pereira ima jednu minutu. Predsjednice, povjereniče, dragi kolege i kolegice Svijet je su, suočen sada sa tolikim humanitarnim dramama, ne samo dramom izbjeglicama. E, više od 120 milijuna ljudi ovise o pomoći. E, ono što trebamo danas izgraditi jeste e, okupljanje e, sredstava na svjetskoj razini kako bi samit u Istanbul odgovorio potrebama svjetske zajednice. E, nažalost, pripremni rad e, e, ne garantira, ne jamči da će se to dogoditi. Odgovornost leži također i na Europskoj uniji. Moramo dati dobar primjer ako želimo biti vodeća, igrati vodeću ulogu u humanitarnoj pomoći moramo značajno povećati e, sredstva za humanitarnu pomoć. Nema drugog načina e, e, davanja podrške ljudima u nuždi. Gospodin Šanfert ima jednu minutu. Hvala lijepa predsjednice. Povijest humanitarne pomoći je stara kao i povijest ljudske rase Međutim, uvjeti se mijenjaju, a e, stoga moramo mijenjati i metode i instrumente pomoći. E, sadašnje stanje zahtjeva pomoć za milijune ljudi u, u raznim dijelovima svijeta. Imamo milijune raseljenih e, osoba zbog raznih sukoba. Krši se humanitarni pravo Moramo ažurirati zastarjele sustave koje sada koristimo unutar e, organizacija e, UN-a. Očekujem da će svjetski samet doprinijeti rješenju e, za izazove pomanjkanje koordinacije raznih agencija i organizacija uključujući UN kao i u uvođenje novog rada donatora. Hvala. Gospođa Uod ima jednu minutu. Svjetski humanitarni samit e, summit će preoblikovati metodu davanja e, humanitarne pomoći. Europska e, unija je jedan od glavnih donatora moramo razmotriti našu poziciju u svijetu. Vjerujem da zajedno sa drugim partnerima možemo preoblikovati e, svjetsku agendu. Ako želimo voditi e, e, međunarodnu zajednicu, Britanija mora ostati u Europskoj uniji i osnažiti je. Sa velikom snagom dolazi i velika odgovornost Evropska unija mora ostati vjerna svojim načelima čak kada je pod pritiskom. E, e, e, osim pomoći žrtvama moramo naći trajna rješenja. Na primjer, moramo privesti zločince, ratne zločince pravdi. Hvala. Gospodin Fončković ima jednu minutu. Svjetski humanitarni summit e, dolazi u pravom trenutku, kao što smo čuli. E, nikada nije toliko ljudi e, trebalo našu pomoć. Nikada nije bilo toliko raseljenih osoba u svijetu E, rješenje koje tražimo je povezano, kao što je ministrica rekla, e, sa e, korjenima sukoba moramo biti objektivni, moramo voditi politiku koja se vodi humanitarnim načelima, a, ne smijemo poticati podijeljeno svijeta Stoga Evropska unija mora svijetu pokazati e, svoje vrijednosti. Moramo omogućiti ljudima da žive dostojanstveno. E, e, moramo pomoći ljudima u Africi, Aziji, na Bliskom istoku. To će pomoći i Europi. Gospođa Gomeš ima riječ. Evropska unija je glavni donator e, za humanitarnu pomoć. Ovaj summit koji se e, organizira u Istanbulu e, mora pokazati da smo u stanju reagirati na krize. To, to do sada nismo učinili E, e, sporazum između Europske unije i Turske e, krši europske sporazume i temeljna načela humanitarne pomoći. U žarištima u Grčkoj izbjeglice žive u strašnim uvjetima. Dolazi do napada na žene i djecu i do, i do meni je postao grad grijeha. E, e, Samit će biti još jedna vježba u hipokrizi. Nastavit će se sa politikom štednje na Mediteranu. Ako ne možemo spriječiti sukobe, e, stvari će ići dalje kao što su išle i do sada. Hvala. Gospodin Marijas ima riječ. Jedin. Hvala predsjedniče. E, u ovim e, kontradikcijama u kojima se odvija summit u Istanbulu e, imamo demonstracije u Turskoj, a onda se demonstranti uhićuju i zatvaraju. E, e, summit mora dati opipljive rezultate, opipljivu reakciju na patnje e, ljudi u Siriji. Humanitarna kriza koja se prenosi u Europu, u Grčku, to će se nastaviti dok Daesh nastavlja sa svojim zločinačkim aktivnostima. Humanitarna kriza ne uzrokuje patnje samo izbjeglica, već i grčkih, e, grčkog naroda. E, mi smo osiromašili i više ne možemo e, pomagati ljudima. Europa nam mora pomoći. E, broj ljudi e, koji su zahvaćeni sukobima i prirodnim nepogodama se povećao. Nikada nismo imali toliko izbjeglica od drugog svjetskog rata. E, to opravdava organizaciju svjetskog humanitarnog samota. Mm, ogroman broj ljudi treba humanitarnu pomoć to pokazuje da je svijet podijeljen na dva dijela, one koji trebaju pomoći i oni koji mogu pomoći. Europska unija je najveći donator, međutim mi trebamo globalnu suradnju, naša pomoć nije dovoljna. E, samo na taj način možemo ublažiti posljedice klimatskih promjena i oružanih sukoba Imamo eksplozivni rast stanovništva u e, e, zemljama u razvoju i to e, također zahtjeva pomoć. Gospođa Kijeng ima riječ. Hvala vam. Danas svjedočimo velikim migracijama muškaraca, žena, djece najvećim takvim, e, takvom fenomenu od e, drugog svjetskog rata. Svjedočimo pravoj humanitarnoj globalnoj krizi. Ljudi bježe, bježe od ratova, sukoba, klimatskih promjena, siromaštva i zato je ovaj summit e, dobrodošao, zato što u njegov centar možemo uključiti važne elemente kao što je korištenje humanitarne pomoći kako bismo pomogli razvojne politike koje trebaju biti usmjerene na kratkoročne i srednjoročne ciljeve, djelovati na razloge zbog kojih se ljudi sele, dakle te politike se trebaju ticati hitnoća, humanitarni koridor kako više ne bismo svjedočili onome čemu svjedočimo ovih dana, ono što se događa u Siriji, u Libiji. Moramo izaći i e, napustiti politiku djelovanja nakon što se situacija već dogodila, već e, djelovati preventivno. Ovo završava Catch the i sada dajem riječ povjedniku Stilijanidesu. Mikro, s'il vous plaît. Le micro, s'il vous plaît, Dozvolite mi da vam e, zahvalim na vrlo konstruktivnoj i plodnoj raspravi. Uvijek cijenim e, e, stajališta Europskog parlamenta, a to se naročito odnosi na ovu situaciju kada pripremamo ovakvu jedinstvenu konferenciju dionika Stoga sam inzistirao na povećanju e, mjesta e, Europskog parlamenta u ovom događaju. E, moramo učiniti sve kako bi parlament bio dobro zastupljen na samitu. Drago mi je što mogu najaviti da smo osigurali dva dodatna mjesta u e, delegaciji EU-a e, za parlament u sametu. E, prioriteti su više učinkovitosti u humanitarnoj pomoći, poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i naravno humanitarna načela su također važna. Više podrške za obrazovanje, E, e, na područjima koja trebaju humanitarnu pomoć. Stoga imamo ovu jaku suradnju jer e, smo svi u istoj situaciji. Mm, ovaj summit će završiti jedan ciklus događaja. STG summit sa agendom 2030 sastanak u Addis Abebi i COP21. E, moramo dati viziju za budućnost. E, e, rezultati moraju biti solidan okvir za budućnost. Stvaran napredak se može postići samo onda ako pomegnemo najsiromašnijim i najranjivijim dijelovima stanovništva. To je e, misija humanitarnog samita. E, nadam se da kad budemo za 20 godina razmišljali o tom samitu, da ćemo moći reći da je taj događaj bio e, stvaran preokret u situaciji. Skroz duge konzultacije došli smo do toga da svi mogu izraziti svoje mišljenje od političara do znanstvenika do privatnog sektora. Okupili smo mnoge dionike, uveli nov način raspravljanja o najakutnijim e, problemima u globalnom forumu. Sada imamo zamah. Možemo proizvesti sustavne promjene i, e, i suočiti se sa izazovima. E, možemo postići cilj da do 2030. E, manje ljudi e, treba humanitarnu pomoć kojim spašava živote. Nadam se da će vijeće usvojiti drugu rundu zaključaka o samitu E, e, surađivali smo s predsjedništvom na tome e, to će nas voditi u našim obvezama preuzimanju obveza na samitu a ja kao i uvijek računam na vašu stalnu podršku u follow-upu kako bismo mogli pokazati vodstvo i postići rezultate te ispuniti naše obveze. Hvala vam na suradnju. Hvala. Eh, vam na ovome povjereniče. Eh, sada imamo eh, vijeće. Gospođu Henes Plešert. Hvala lijepo. Moramo povratiti vjeru u humanost, kao što je rekao i glavni tajnik un u više navrata i nadamo se da ćemo e, vidjeti preuzimanje obaveza od e, dionika na najvišim mogućim razinama. I da, moramo se osigurati da percepcija ovog samita ne bude da to događaj na kojem dominira zapad. Ovdje na koordinaciji radi velik broj zemalja izvan Evropske unije, naročito od zemlje izvan unije, rekla bih. I slažem se s vama, gospodine Guerrero Salom, od prvog dana nakon sastanka na vrhu moramo pokazati da smo ozbiljni kada je riječ o preuzetim obavezama i kao predsjedništvo vijeća mi smo spremni preuzeti svoju ulogu i računamo na su vašu suradnju tijekom idućih tjedana i hvala komisiji. Hvala lijepa. Ovime je rasprava zaključena.